koje su sudjelovali u pripremi ove današnje sjednice kao i inače, a sada imamo do 15 sati prekid za sjedanje.